primjedbi, onda je ovaj zapisnik odobren. Dame i gospodo, molim da mi se pridružite u dobrodošlici Alesu Bjelinskom, bjeloruskom pisu i aktivistu Centra Vjasna, Centra za ljudska prava. Vjasna. Gospodin Bjalicki, vi ste otpušteni iz zatvora 21. lipnja nakon tri godine u zatvoru. Mi smo se zalagali za vaše oslobađanje i tražili i e, hvala Bogu i postigli da ste pušteni iz zatvora. Ovaj vas je dom e, nominirao za dodjelu nagrade Saharov za e, slobodu misli. E, vrlo nam je drago što prisustvujete ovoj sjednici kao slobodan čovjek. Još uvijek, do, e, još jednom vam želim dobrodošlicu i iskazujem vam poštovanje za vaš rad. Sljedeća e, ta točka na dnevnom redu jeste izjava vijeća i o radu talijanskog predsjedništva. Pozdravljam u našem domu premijera Italije eh, Matea Rencija, gospodine premijer.